o izborima u Mijanmaru. Dajem riječ u ime popredsjednice ministru Nikolasu Šmitu koju danas zamjenjuje i hvala mu na ovom njegovom današnjem višestrukom zalaganju. Izvolite, imate riječ. Mr. President, uh, November 8... Predsjedniče, uh, studenoga držani su povijesni izbori u Mijanmaru i bila je 91 politička stranka i preko 6000 kandidata uključena. Ljudi su glasali za promjenu i izrazili su snažnu želju da žive u novoj, novom slobodnom i demokratskom Mijanmaru. Dali su jasan mandat e, eh, Nacionalne ligi za demokracije Aung San Suu Kyi i parlamentu e, mandat da demokratske reforme Mjanmara dovede na sljedeću razinu. Drago nam je reći što je Europska unija bila na samom čelu demokratske potpore demokratskoj tranziciji u Mjanmaru i drago nam je što je Europski parlament tu odigrao jako važnu ulogu. 16. listopada visoka je predstavnica nazvala Aung San Suu Kyi osobno kako bi joj čestitala na pobjedi na izborima. Naglasila je e, ključnu ulogu 150 promatrača na čelu s e, Aleksandrom Grafom Lamstrongom koji su omogućili mirne izbore. Htjeli bismo iskoristiti ovu priliku zahvaliti gospodinu Lamstrongu za njegov e, trud na mjestu glavnog promatrača Europske unije. Međutim, taj proces demokratizacije još nije gotov. Još uvijek postoje etničke manjine koje su um, poput Roringije, uh, koja nije mogla na prethodnim izborima glasati, odnosno dati kandidate. Očito je postojao e, snažan utjecaj radikalnih budističkih e, svećenika. U nekim područjima nije bilo izbora zbog e, razloga sigurnosti. U, u izjavi EU-a stoji da još uvijek treba poboljšati situaciju kako bismo mogli imati u potpunosti poštene i potpuno inkluzivne izbore. Aung San Suu Kyi kao, kao vođa glavne e, stranke ne može se kandidirati za predsjednicu. Vojska još uvijek ima 25% zastupničkih mjesta u parlamentu i tri ključna ministra će biti iz redova vojske. U tom smislu svi politički akteri moraju se uključiti u dijalog za mirnu tranziciju u duhu pomirbe i nacionalnog jedinstva. Unatoč tim izazovima vjerujemo da smo e, vidjeli e, ključne izbore koje su omogućile priliku da bolju demokraciju u Mijanmaru. Sljedeća kritična točka biti će e, izbori za predsjednika 2016. u veljači i e, stvaranje nove vlade do kraja ožujka 2016. Iako je Aung San Suu Kyi još nije otkrila prioritete nove vlade, možemo očekivati da će demokracija, ljudska prava, vladavina prava i ekonomski razvoj biti najvažnije teme. Mijanmar može računati na našu podršku, ali još uvijek ima nekih područja oko kojih smo zabrinuti i želimo konstruktivno tu sudjelovati zajedno s Mijanmarom. Te teme uključuju diskriminaciju manjine Rohingje. Također imamo problem sa radikalizacijom budista, što nije u skladu sa, ljudskim, sa obavezama e, za zaštitu ljudskih prava. Naši odnosi su od 2011. puno napredovali. Sankcije uz iznimku embarga za oružje su ukinute 2012. suspendirane, onda ukinute 2013. Sve osim trgovine oružjem svi oblici trgovine, osim trgovine oružjem, su iste godine e, ponovno uspostavljeni. U 2013. je također održan sastanak akcijske skupine za suradnju. Također imamo suradnju na području ljudskih prava. Imali smo dvije runde dijaloga o ljudskim pravima od 2014. Mijanmar je važan za podršku demokracije što se nas tiče i nastojat ćemo provesti preporuke EOM-a e koje će biti sljedeće godine predstavljeni. Što se tiče mirovnog procesa, Europska unija je pozvana da potpiše sporazum o prekidu vatre 2015. E, u listopadu kao međunarodni svjedok. Također ćemo uspostaviti zajednički fond kako bismo ubrzali taj proces. I na kraju, Europska unija i Myanmar trenutno pregovaraju o e, sporazumu o zaštitu investicija zajedno s drugim partnerima. Europska unija je definirala strategiju i prioritete kako bi podržala tranzicijski proces Mijanmara u složenom okviru koji je usvojen 2013. i potvrđen zaključcima vijeća. Glavni prioriteti su demokracija, mir, trgovina i razvoj i ponovno uključenje Mijanmara u međunarodnu zajednicu. Naš bilateralni razvojni program sukladno multilateralnom programu za Mijanmar iznosi 2088 milijuna i uključuje četiri sektora. Ovo je u potpunosti u skladu sa transformacijom ove zemlje. Također ćemo slati i dalje humanitarnu pomoć za ranjive skupine pogotovo e, osobe bez državljanstva i iseljene osobe. Kako Mijanmar ulazi u budućnost, e, naša aktivnost će i dalje podržavati demokratizaciju te zemlje. Europska unija je spremna odigrati svoju ulogu u pomoći Mijanmaru kroz ovaj tranzicijski proces kako bi se on uspješno završio. Hvala na pažnju. Thank you very much. Hvala lijepa ministre. Prelazimo na javljanje za riječ u ime klubova. Prvo ima riječ zastupnika Daktuson u ime EPP-a. Izvolite. herr talman. Hvala lijepa. E, šest, još, e, uz šest parlamentaraca sam bio promatrač e, izbora dojam koji smo dobili e, je bio pozitivan. E, to važi za provedbu izbora, za glasavanje. E, to je bilo visoke kvalitete, nije bilo nepravilnosti o kojima bismo mogli izvijestiti. Mm, odaziv birača je bio visok, 80% ljudi je izašlo na izbore E, NLD, e, to jest Nacionalna liga za demokracija, dobila je većinu glasova, premoćno je pobjedila. Sada je međutim važno da se izbori u Mijanmaru sagleda u cjelokupnom političkom e, kontekstu. Ova zemlja za sada još nije demokratska E, ustav sadrži dijelove koji su jako probleme, problematični. E, vojska, na primjer, ima četvrtinu e, zastupničkih mjesta u parlamentu. Aung San Suu Kyi ne može postati predsjednicom, to je brani Ustav. Osim tih točaka ima i drugih stvari E, recimo diskriminacija manjina e, je još vrlo problematična. E, mnoge skupine su već godinama izložene nasilju. Naravno sada je raspoloženje drugačije, raspoloženje pokazuje bolju za mirenjem E, u tome Evropska unija može biti od velike pomoći. A sada e, e, gospođa Ana Gomeš ima dvije minute. Zajedno s kolegama smatram da je promatrička misija obavila vrlo korisnu ulogu Izbori u Mijanmaru e, su e, prva prilika za izražavanjem demokracije nakon godina diktature. Politički i pravno govoreći, e, okvir koji tamo postoji ne zadovoljava demokratska načela. 25% zastupničkih mjesta je rezervirano za vojsku, na primjer. E, e, izborni odbor je, je e, sumnjao kao i promatrači da je došlo do mnogih manipulacija prije i nakon izbora. Govorimo o milijunima pripadnika manjina koji nisu mogli glasovati naravno došlo je do napretka jer e, su e, strane vojske e, pobjeđene na izborima. Stranka Aung San Suu Kyi, NLD, je se opredijelila za demokratske promjene i za mir. To neće biti lako u zemlji u kojoj su generali još uvijek na vlasti. I isto tako e, međuetničke sukobe. Mm, e, rekli smo već da neke manjine, e, pripadnici manjina nisu mogli glasovati i to je vrlo zabrinjavajuće. Ksenofobne buzitičke grupe su također problem. Sada je prilika da se suzbiju ove reakcionarne e, snage i da se e, konačno poštuju ljudska prava. Naš je strateški e, interes da promatramo taj proces i podupiremo demokratizaciju. Jer moramo osigurati da također da se promijeni ustav za konzervativce ima riječ e, gospodin Tankon. E, e, pobjeda NLD-a u Mijanmaru je sigurno prekretnica, ali vojska i njihova stranka USD njih također treba pohvaliti jer su mirno primili rezultate izbora. Sada je važno da Europska unija dade potrebnu potporu. Vojska, kako smo rekli, već još uvijek ima 20% zastupničkih mjesta. Aung San Suu Kyi je izvojevala moralnu pobjedu, ali ne može e, postati predsjednicom zbog ustava. E, ova put prema demokraciji će biti izazov. E, također nas e, zabrinjavaju patnje manjina, naročito manjine Rohingija. Pripadnici manjina nisu mogli glasovati Aung San Suu Kyi eh, obećala da eh, će eh, ovu situaciju popraviti. Kako bi se ovi cistigli treba će dugo vremena, a, ali Myanmar bi mogao postati dobrim primjerom preokreta prema demokraciji. Tranzicija prema demokraciji će biti dobrodošla prinova demokratskim članovima, članicama ASEANA za liberale sada riječ ima gospodin Lansborg. Hvala lijepa. Hvala na prijaznim riječima koje ste mi uputili. Ja sam naravno surađivao sa drugim članovima misije. E, moj e, mandat traje do predaje konačnog izvještaja i to je povezano sa mandatom glavnog promatrašća. E, e, svi smo primijetili da je ova zemlja sada puna nade. Stoga je lijepo da je Evropska unija tome doprinjela, a da će i dalje tome doprinositi. Međutim, važne su dvije stvari. Nije bilo nasilja na tim izborima. A drugo, mnogi od problema koje s kojima smo računali pre, pred izbore, e, ti se e, problemi nisu onda e, ostvarili. Izbori su protekli mirno, svi su mogli glasovati po svojim listama. već smo govorili o čudnoj ustavnoj situaciji. Rezultat izbora vodi ovu zemlju u osjetljivu fazu tranziciju, tranzicije. Moramo toj zemlji pomoći u toj tranziciji. Rekao bih sljedeće, često se kritiziraju e, e, na škripavoj suradnji raznih institucija Europski parlament koji je poslao promatračku misiju i, e, i e, stalni promatrač koji će tamo biti e, o, su vrlo uspješno surađivali sa Europskom službom za vanjsko djelovanje također sa svim e, izaslanstvima iz drugih zemalja koji su tamo bila E, dobar primjer dobre suradnje europskih institucija. Nadamo se da će to osigurati dobar e, razvoj e, Mijanmaru. Hvala. Za zelene gospodin Sargentini ima minutu i pol. Hvala lijepa. Kritika priprema za izbore je bila sve prisutna. E, e, slažem se s onim što je rekao gospodin Tanak što se tiče pitanja e, da li će gospođa Aung San Suu Kyi dati manjinama njihova prava. Mm, međutim, imamo ovi su izbori bili vrlo dobro organizirani E, htio bih e, pohvaliti one e, mlade djevojke koje su bile na, prisutne na biračkim mjestima i vrlo dobro radile. Naravno, demokracija još nije uspostavljena E, vojska koja je vladala 25 godina neće tako lako napustiti moć. Treba pomagati ovoj zemlji da dođe do prave demokracije. Naravno, to je proces koji je dugotran, a koji Europski pa, parlament mora podupirati. Mijanmar je jedna od zemalja u kojoj želimo pomagati parlamentarnu demokraciju ja sam odgovorna za provedbu ovog mandata. To je vrlo težak e, zadatak. Ovo je parlament u kojem e, parlamentarci ne sjede kao članovi klubova, već e, abecednim, sjede pod abecednom redu. Demokracija je još daleko odavle. Zastupnik Betini. Hvala, ja sam imao čast sudjelovati u promatračkoj misiji parlamenta koje je pratilo odvijanje izbora u Mijanmaru. Predvodila je izaslanstvo kolegica Gomeš. Tamo je pobjedila demokracija upravo sa strankom Aung San Suu Kyi. Bez obzira na ustav koji dalje omogućava vojsci da ima 25% mjesto u parlamentu i tri ključna ministarstva. Atmosferu ove pobjede smo svi osjetili već tijekom izbornog dana. Naravno imali postojale su tu neke teškoće, međutim izbori su bili mirni, dobro uređeni, njima upravljao hrabar svjestan narod koji je znao da mora dobro iskoristiti ovu povijesnu priliku. Međutim, pripazimo. Iako je situacija sada krenula jednim putem, jednim pravcem, još uvijek se nalazimo u tranziciji. Moramo biti oprezni sve do službenih, sve do objave službenih rezultata izbora. To ne samo zato što će biti dug put do vlasti u kojoj će sjediti civili, ono, put do promjene ustava, već je, do promjene pravca došlo i zbog herojstva Aung San Suu i mnogih pripadnika njezine stranke i mnogih demokrata koji su pretrpjeli velike patnje. Međutim, došlo je i do pritiska svrha od strane režima koji ne želi prepustiti svu moć. Sada je e, Mijamar na drugoj vrsti puta, oni se moraju pozabaviti i međusobnim etničkim ratovima. Ja sam se, bio sam posjetio izbjegličke kampove, vidio sam tisuće ljudi bez identiteta i bez e, budućnosti koji žive u barakama koje su izgrađene u blatu. Europski parlament ne može e, samo sjediti i gledati, mora postati federalna država koja će dati krov nad glavom svima. Oni očekuju mnogo od nas i mi ih ne smijemo razočarati. Hvala vam, zastupnica Girling, izvolite. Thank Mr. President. Hvala lijepa. Ovo je e, povod za proslavu. Službeni e, rezultati potvrđuju da je se e, Aung San Suu Kyi izvojevala premoćnu pobjedu. Pred Mijanmarom su veliki izazovi. Treba riješiti problem manjina. Pobjeđena vlada je rekla da će poštivati rezultate izbora. E, pred Mijanmarom stoji plodna budućnost. Evropska unija može biti velika potpora na ovom putu Mijanmara. Trebimo, trebamo iskoristiti ove e, razvoje, ne samo da podupremo e, demokraciju u Mijanmaru, već da rješavamo, pomažemo u rješavanju drugih problema te zemlje. E, e, kao članica e, izaslanstva ASEANA ja sam posjetala sam Suči u njenom domu. Htjela bi iskoristiti ovaj trenutak da joj čestitam na ovoj izvanrednoj pobjedi. Gospodin Bostinaro ima minutu i pol. Hvala lijepa. Htio bih početi da izrazim e, sučut za radnike e, e, koji su izgubili živote u atentatu u ponedjeljak. Mijanmar je sada u fazi tranzicije. Naravno, vrlo smo zadovoljni rezultatom izbora koji su protekli vrlo glatko. E, ljudi su mogli e, jasno izraziti svoju želju za demokraciju. E, službeni rezultati pokazuju da su ljudi poduprli dobitnicu Nobelove nagrade Aung San Suu Kyi Međutim, e, ne smijemo imati iluzije. Ovo je početak, tek početak u tranziciji. Put je još dugačak. E, e, kao što znamo, 25% zastupničkih mjesta su u rukama vojske. Aung San Suu Kyi ne može postati predsjednicom. Vojska drži i nekoliko ministarskih mjesta Važno je da se rezultati izbora ispoštuju i da dođe do pomirenja u zemlji. E, ohrabruje me činjenica da e, su e, priješnje vlasti priznale rezultate izbora. Evropa mora pomoći borbu Mijanmara. Zastupnik Žil ima minutu i pol. U Mijanmaru je došlo do velike promjene. E, naša promatračka misija je to potvrdila. Aung San Suu Kyi i NLD dobili su većinu mjesta ali neki nedostaci još e, postoje. To su spomenuli već kolege i kolegice. E, manjine, e, recimo neki e, članovi manjina nisu mogli e, glasovati. Ustav je još uvijek neusklađen sa nacionalnim pomirenjem. Čuli smo da je prošlog tjedna sto ljudi poginulo kod jednog odrona. Uvjeti u rudarskoj industriji su strašni. Sukobi poput e, sukoba u istočnom Kongu su pokazali da mir nije moguć ako se ne prekine veza između e, poslovnog svijeta i vojske. E, mi trebamo transparentnost, trebamo promjene E, Evropska unija mora poduprijeti e, novo vodstvo da u rješavanju ovih problema i da e, u zemlju uvedu potrebnu dinamiku. Pozdravljam pregovore koji su opet započeti. Želim da visoka predstavnica nije ovdje e, da bi raspravimo o daljnjim mogućnostima e, potpore i koordinacije instrumenata e, kako bismo ojačali a ne narušili ovaj put prema demokraciji. Sada imamo catch the eye postupak. Gospodin Kukan ima riječ. Thank you Hvala lijepa. Ja bih htio komentirati povisne povijesne izbore u Mjanmaru. Građani Mjanmara su iskazali svoju volju što je rezultiralo pobjedom demokracije. Ključno pitanje, međutim, je što će se sada dalje događati. Ovaj proces je zemlju približio demokraciji, međutim, još uvijek puno toga treba učiniti. Volio bih vjerovati da će ova stranka moći započeti e, reformski proces u Mjanmaru. Međutim, istovremeno nacionalno pomirenje i inkluzivnost treba također biti važan cilj. To će biti pravi izazov za gospođu Aung Suu Kyi. Mi u EU imamo puno iskustva sa takvim tranzicijama i stoga bismo trebali biti spremni pomoći našim partnerima u Mjanmaru njihovom putu. Htio, bih zamoliti visoku predstavnicu da i nakon izbora prati situaciju i da bude spremna predložiti pomoć za ovu zemlju. Hvala lijepa. Hvala. Govorimo o Mijanmaru kojem je narod e, odlučio dokinuti vojni režim koji je vladao zemljom unatrag nekoliko desetljeća. Aung San Suu Kyi je pobjedila na izborima, ona osim toga osvojila Nobelovu nagradu i nju je vojni režim proganjao δεύτερον πρέπει να καταργηθεί η λογοκρισία. ταυτόχρονα πρέπει να εξαλειφθεί η Međutim, ne bi smjela više postojati dio zastupničkih mjesta koji su namijenjeni vojsci. Također vidimo tamo i probleme sa kršenjem ljudskih prava, određeni rasizam. Vlada u Mijanmaru mora zaštititi etničke i vjerske manjine poput Rohingja koji su i dalje žrtve oko njih i dalje maltretiraju budistički redovnici. Mile Zastupnika Staldo, izvolite. Ovi izbori u Mijanmaru nam pokazuju ključnu tranziciju u povijesti ove zemlje. Konačno se tamo vratila demokracija i želim zahvaliti kolegama koji su imali čast i obavezu predstavljati Europski parlament u tom povijesnom trenutku. Međutim, pred vladom Mijanmara se sada nalaze vrlo veliki izazovi. S jedne strane, moraju konačno uspjeti smanjiti utjecaj vojske koji nažalost da je drža 25% mjesta u parlamentu. S druge strane, tu je jedna zemlja koja se valja izgraditi. Danas troše samo 1,8% BDP-a na zdravstvo, samo 0,8% na obrazovanje. Rast BDP-a mora značiti rast blagostanja i razvoja za svo stanovništvo. To se tiče i boru protiv korupcije, međutim i do donošenja zakonodavstva protiv diskriminacije Rohingja. Aung San Suu Kyi e, često ponavlja da je strah jedini zatvor. Nadamo se da Mijanmar neće postati zatvor u odnosu na promjene kao Europska unija. Možemo samo podržati ove promjene koje su na dijelu. Hvala vam. Zastupnik počak izvolite. Děkuji, pane za Hvala, predsjedniče. Moram reći da onog jutra kada smo čuli za rezultate izbora, to je bio divan trenutak i bilo nam je drago čuti što se dogodilo u Mijanmaru, odnosno što se već godinama događalo. Jasne su mi kritike u smislu toga da neke etničke skupine nisu mogli sudjelovati. Međutim, svejedno bismo trebali potaknuti ovaj proces koji je u Mijanmaru pokrenut. Trebali bismo također podržavati i pobjednicu izbora Aung San Suu Kyi, koja sada ima odgovornost za daljnje događaje i trebali smo također apelirati na visoku predstavnicu da uloži puno truda u proces demokratizacije koje je ondje počeo zato što vidimo kako je narod iskazao hrabrost, vidimo kako su sretni. Trebali bismo i zato podržavati jer se radi o našoj zajedničkoj budućnosti. Hvala lijepa. Ovime zatvaram raspravu i htio bih vas obavijestiti da su španjolske vlasti informirale predsjednika Ruskog parlamenta da gospodin Javier Benito Ziluaga izabran e, za zastupnika u